jedit ćemo. Hvala lijepo za ovaj krasan, krasan pozdrav i dobrodošlica. Ja sam već jutros bio u Den Hagu na sastanku Kosaka gdje sam e, objasnio našu poziciju o pitanju izbjeglica. I to je zapravo bila jedna manifestacija koja je sasvim sui generis, jer jučer su raspravljali o parlamentarnoj e, kontroli vanjskoj i unutarnjoj politici kod Kozjaje. Onda su zapravo odustali i nisu željeli jednog člana, člana Europskog parlamenta pustiti da govori. Uopće nam nisu dali pravo riječi, prema tome to je razvoj koji je prilično zabrinjavajući i mislim da čak i naša konferencija koju mi vodimo međuinstitucionalno vanjskoj politici puno bolje organizirana i svima damo više mjesta i prostora. Ali sad prelazimo odmah na glasovanje. Dakle, potvrđivanje zajedničkog popisa EU-a koji uključuje sigurne zemlje porijekla. Kao što vidite, ova se tema sjajno uklapa u ovo o čemu sam govorila. Da li nam izvjestitelj ima još neku primjedbu? Gospodine Radoš, nemate što? Dobro, ako to nije slučaj, onda odmah možemo preći na glasanje. Dakle, amandmani 2, 3, 4, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 60, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 61 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 62 Ne, ne, ali imamo neke iz druge klubova. Dobro. A onda ćemo unblock skupno glasati. Gospodine Schaffhauser, slažete se s time? vlastiti blok sa Schaffhausera. Ko je za sve skupa? Tko je, dakle, za amandmane autora Schaffhausera? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nema suzdržanih. Znači, odbija se. A sada prelazimo na amantman 63. Ko je za? Protiv. Jako blizu, idemo provjeriti. Zaključeno glasanje. 23 prema 30 odbija se. Zatim amandman 65 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 67. za, protiv, ali morat ćemo ponovno provjeravati. Zaključeno glasanje. Sa 24 prema 29, odnosno 30, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. Ponovno imamo istu situaciju ko malo prije vidimo. 82, vidimo vrlo je na blizu, dakle idemo provjeravati elektronskim putem 82. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. 23 prema 34 odbija se. 83 za, protiv, suzdržani odbija se. 87. za, protiv, je odbija se. To onda automatski pada. 85. za, protiv, je odbija se. 88. za, protiv, Suzdržani odbija se. 34. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Triš šesti za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 308. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 41. za protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, onda imam amatmane Kastalda, Hadži Georgiju Valero bez udjela Schaffhausera. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis prvi. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 pada, otpada. Prelazimo dakle na 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 15. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 17. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 18 za protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, su, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22, pardon, 23, idemo provjeravati 23. elektronskim putem, izvolite. Zatvoreno glasanje. Sa 22 prema 35 odbija se. Sada prelazimo na 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. sa 26 prema 32 odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, provjera. 26. Provjeravamo elektronskim putem. Zatvoreno glasanje. 31 prema 27. Usvaja se. 28. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 30 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Onda Demis Mekarov 51 za. Protiv. Suzdržani odbija se. A onda imamo još kompletno glasanje na kraju, zaključno, otvoreno je. Dakle, glasamo za cijeli tekst. Nacrt mišljenja. Glasanje je zaključeno. Izvješće je usvojeno sa 30 glasova za, 11 protiv i 18 suzdržanih. Dakle, čestitamo gospodinu izvjestitelju ili gospođi izvjestiteljici, a sada prelazimo na izvješće Norike Nikole. Ima li još nekakvih napomena ili komentara od strane izvjestitelja? Ne. Imali smo jedno glasanje. Tko je za amandmane 1 i 2? Tko je protiv? Dakle, odbija se elektronsko glasanje o kompletnom tekstu. sa 51 glasom za, 5 protiv, 2 suzdržana, tek se usvaja. Nacrt izvješća. A sada prelazimo na 15. točku dnevnog reda. Tu će nam Bruce Stokes, kao što je to i proteklih godina već činio, izvijestiti o stanovitim spoznajama Centra za istraživanje Pew, čiji je on direktor. Jako mi je drago, Bruce, da si nam se danas pridružio i lijepo te molim da zauzmeš ovdje mjesto kako bi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 You will become my successor. Okay. <laughs> Should I start or what do we yeah. You're grooming him. You're grooming I, I would like to thank Volio bih vam prvo svima zahvaliti na ovoj časti i privilegiji što ste mi omogućili da vam predstavim neka od naših najnovijih spoznaja i nalaza naših studija o tome kako kako izgleda europsko mjesto u svijetu. Dakle, vaš predsjednik vašeg odbora je stari prijatelj i visoko cijenim njegov rad. Ova anketa koja je provedena je zapravo paralelna s anketom koju provodimo svake četiri godine u Americi. U toj anketi mi pitamo Amerikance kako vide mjesto svoje zemlje u svijetu danas, a sad smo onda napravili komparativnu studiju smo proveli ankete diljem Evropske unije i pitali Evropljane kako oni gledaju i sagledavaju Europu, odnosno konkretno Evropsku uniju unutar ugna globalne situacije. A do kraja godine ćemo objaviti nalaze studija i anketa koje smo proveli kod, eh, kod Kineza, kod Japanaca i u Indiji, kako oni vide svoje mjesto u svijetu. Kao što znate, to je dakle eh, zapravo, jedni smo jedan institut iz Washingtona koji je potpuno van strane Njemačke i bavi se istraživanjem javnog mnijenja I mogu vam samo reći da smo mi e, pronašli da je 1 plus 1 plus 1 postoje naravno u predizbornim kampanjama je vrlo bitno, ali ne možemo dokazati da je rezultat 3. U svakom slučaju mislim da možete u cijelosti shvatiti koliko su bitni ovi podaci koje smo prikupili na temelju naših studija i anketa. Jedan od cilja čitava ovog napora je bilo da pokušamo otkriti i odrediti stupanj dakle osjećaj izolacije u Europi, zatim stupanj do koje mjeste se osjeća protekcionizam, onda kako se, kako se gleda na unilateralnost prema multilateralnosti i tako dalje. Mi svi znamo kakva je priča Amerike. Svi su smatrali da se Amerikanci osjećaju izoliranim, da su pod jakom protekcijom i protekcionaškim mjerama i tako dalje. Međutim, onda se pokazalo da Amerikanci uopće nisu tako, da se oni smatraju vrlo multilateralnim, međunarodnim, da su za slobodnu trgovinu, bez ikakvih protekcijskih mjera i tako dalje. Prema tome, htjeli smo vidjeti u ovom trenutku realnosti gdje smo i šta se događa događaj, kao što vidite. I za ovog pitali smo da li bi se, po vašem mišljenju, trebale zemlje sve nositi na svijetu sa svojim problemima ili bi mi trebali pomoći da rješavaju te probleme. To je recimo jedan od načina kako ćete doznati da li se ljudi smatraju i osjećaju ili ne ali vi znate bolje od mene da nema samo jedan pogled u Europi na neku temu i nema jedna vrsta odgovora, nego postoji velike je prostor razlike, mislim jako se razlikuju. Mi dakle vidimo, mi govorimo 56%. To znači da 50%, 6% ljudi tendira, to je prosječna u prosjeku zapravo koji smatra da se trebaju sve zemlje baviti svojim problemima, pustimo ih da se sami vade iz toga van. U Americi je to 57% ljudi mislilo. Dakle, kao što vidite, taj način jednog izoliranog mišljenja ili kako hoćete strogo nacionalnog pogleda na bilo sve u ovom trenutku je jednak i u Americi i u Europi. Ljudi tako misli, više od 56%, u Americi 57%. I to možemo reći da je zadnjih nekoliko godina u Americi se pojačalo, dok je taj odgovor u Europi već nekoliko godina isti. Ljudi to već nekoliko godina tako smatraju. Očito to je napravo posljedica, jedna od posljedica eurokrize i ljudi se više bave i više su okupirani svojim nacionalnim i unutarnjopolitičkim problemima. I sad, vi ste me pitali zašto smo samo od deset evropskih zemalja proveli tu anketu, zato vrlo jednostavno nismo mogli više financirati, toliko smo para imali. Prema tome, mi smo uzeli zemlje koje deset zemalja, ali koje predstavlja 80% stanovništva i 82% gospodarstva. Najbolje što smo mogli napraviti, ali mislimo da je to jako reprezentativni uzorak za sve što se u Europi događa. Uslijed na sljedećem slajdu vidite, tu smo pitali sljedeće. Mi smo htjeli vidjeti da li se ljudi osjećaju međunarodno, internacionalno, multilateralno ili unilateralno. Pa smo pitali da li bi vaša zemlja trebala slijediti nacionalne interese ili u svojoj vanjskoj politici ili bi trebala sklapati kompromise i uzeti u obzir i interese drugih nacija i naroda kad se bave vanjskom politikom. Vidite, Grci su rekli baš nas briga što drugi misle, a Njemci s druge strane, dvije trećine Njemaca su rekli ne, mi moramo uzeti u obzir E, stajališta, interese naših saveznika kad mi svoju vanjsku politiku određujemo. U Americi 51% ljudi je za unilateralne, dakle jedinstvo isključivo zapravo nacionalne interese, jedva manje od 20% ih je de facto izričito za multilateralnost. Prema tome, vidite, i tu smo relativno blizu u gledištima. U ovom trenutku gledamo svi prema sebi na svoje unutarnje stvari i puno više mislimo o sebi nego o vanjskoj politici, čast izuzecima. Na sljedećem slajdu, vidite, smo htjeli postiti da dobijemo osjećaj za to šta ljudi misle i kako osjećaju, šta misle gdje je njihova zemlja u svijetu, kakvu ima poziciju. Da li misle da je danas važnija njihova zemlja u svijetu, globalno usporedbi ili je manje važna ili otprilike na isto mjesto. I evo vidite, vjerojatno nije ni malo iznenađujuće s obzirom na ono što se događa u Grčkoj. Oni su jako deprimirani glede njihova mjesta svoje zemlje u svijetu. Otprilike dvije trećine ih smatraju da su puno manje važni svijetu nego do sad. Dok recimo otprilike dvije trećine Njemaca gotovo smatra da su oni danas važniji svijetu nego što je to bila Njemačka prije deset godina. Dakle, ja vama prepuštam, ali ovo su rezultati ankete što nam je javnost rekla. Osim toga, zgodno je vidjeti da 46% Amerikanaca danas smatra da SAD igra manju ulogu, manje važnu ulogu u svijetu nego prije deset godina. Mislim da to donekle objašnjava i onu privlačnost E, onog e, Trumpovog gesla vratimo Americi veličinu, ponovno ju napravimo od Amerike onako veliku silu kakva smo bili. Možete i sami zapravo tu puno toga otkriti jer možete sami vidjeti da li smatrate da je Amerika isto tako važna kao prije deset godina. Sljedeći slajd je malo kontradiktoran kad, zamis, kad stanete i razmislite o njom. Pitali smo ljude o ulozi njihove vlastite zemlje unutar Europske unije. I sad nemamo vremena da vam sve to pokažem, ali ljudi smatraju da Europska unija ima veću ulogu u njihovoj zemlji nego prije, a njihova zemlja manje. I sad smo pitali da li bi mislite da bi Europska unija u budućnosti trebala igrati veću ulogu. I sad je zanimljivo da je uvjerljiva većina rekla da ali je s druge strane opet skepsa prema EU počela rasti, naime povjerenje u EU pada. I sve se skupa zapravo svodi na probleme kao od ruskog problema je sve krenulo. Međutim, realnost je takva da još uvijek postoji idealizam, romantičarska osjećaj i vjera u budućnost Evropske unije. Mislim da najbolji razlozi da se to objasni sljedeće. Prije dvije godine smo pitali ljude u Europi, rekli dajte nam neke pridjeve, atribute za Evropsku uniju. Šta biste rekli, kakva je, opišite ju. oni bi rekli, ona je birokratska, ona je dosadna, ona je mračna, ali još uvijek mislimo da donosi napredak. Prema tome mislim da ovo što tu vidimo je da se ljudi zapravo nadovezuju na taj osjećaj da imamo još uvijek jednu kvalitetu očekivanja, nade, želje u Europskoj uniji. Da, ljudi ne vole što Evropska unija trenutno radi u nekim krizama, na nekim, u nekim segmentima, ali još uvijek, još uvijek se hrane onim idealima. Da, naravno. To je, ljudi nam ne kažu da su digli ruke od Europe, to je bitno, to je sukus cijele priče. A zatim jedan od jedna od tema koja se uvijek iznova ovdje vraća je Europi kako gledaju na svijet oni za razliku Amerikance koji su vrlo protekcionistički nastrojeni. Kad pitate Evropljane kakav je, da li je angažiranje njihove ekonomije u zajedničkom tržištu dobro za njihovu zemlju, više od 56% će reći da i tu recimo imamo nizozemsku, švedsku, njemačku koji predvode. A samo 44% Amerikanaca misle da sudjelovanje u globalnoj ekonomiji dobro za Ameriku. 49% ih smatra izravno da je to loše za SAD. Dakle, mislim da je uglavnom to, one naše glavna preduvjerenja su točne, barem što se tiče ankete javnog mišljenja. I šta smo još vidjeli? Pitali da li i da li što smo htjeli vidjeti da li postoje regionalne razlike. Evo na ovom slajdu to jako dobro vidite. To imamo stalnu razliku, recimo kontinuiranu razliku u, u javnom mišljenju Njemačke i Francuske. Ja sam već zapravo umoran što moram to ponavljati praktički svake godine, ali to je još uvijek isto. Jedna velika priča u smislu da Njemci i Francuzi se jako razlikuju. Jednostavno različito gledaju na stvari. Dakle, imamo opet jednu geografski očito podijeljenu priču. Ali imamo i druge. Imamo recimo velike razlike između sjevera i juga. Recimo, Španjolci u svojim javnim mišljenjima su posve drugčiji od e, sjevernih Evropljana. Oni su puno slični sjevernim Evropljanima nego recimo ostale južne zemlje. Primjerice Italija, Grčka i ostale južničke zemlje o svojim izjavama i gledanjima. Ali sada pređemo odmah na sljedeći slajd. Mi smo već govorili o tome kako izgledaju stavovi Europe u odnosu na američke. Ali sad smo pitali onda ljude što smatrate da je najveća prijetnja s kojom se vaša zemlja, međunarodna prijetnja s kojom se vaša zemlja suočava? I šta smo pronašli? Da ISIS ili Daesh, odnosno terorizam vezan za Daesh, da je to uglavnom top tema, glavna prijetnja. 80% Amerikanaca kaže da je prva prijetnja, međunarodna prijetnja na svijetu. Zatim, klimatske promjene se također smatraju velikim problemom, barem među mnogim evropljanima, ali samo 53% Amerikanaca vjeruje da su klimatske promjene velika prijetnja za njihovu zemlju. Ali ako pređemo na sljedeću prozirnicu, vidjet ćemo da ima nekoliko pitanja gdje Evo vidite tu, pitali smo ljude gdje su još zabrinuti, pitali smo ljude za napetosti sa Rusijom. Samo su Poljaci jako, jako zabrinuti zbog napete situacije s Rusijom. Ostatak Europe ili svijeta uopće nije tako zabrinut. Zatim, e, Kina, Kinina pojava da postane svjetskom silom, da li je to smatrate velikom prijetnjom? Mogu vam reći da 50% Amerikanaca smatraju da je to velika prijetnja za njih što Kina zauzima mjesto svjetske sile ali 42% Španjolaca i 43% Grka valjda smatraju da je SAD <laughs> zapravo snaga i moć SAD i njihov utjecaj predstavljaju prijetnju za Europu, a vama prepuštam da donesete svoje zaključke. Sad vidite, od kad koja je kriza počela u Europi gospodarska, mi provodimo te ankete, dakle već zapravo 15 godina i stalno pitamo ljude, ispitujemo ljude o njihovom stavu kako gledaju na Europsku uniju. Vidite, odmah nakon eurokrize je to počelo jako padati njihovo gledanje do 2012. 2014. Onda su 2014. počeli pomalo opet se prikupljati i počelo rast malo povjerenje prema Europskoj uniji. I onda vidite da je onda nakon toga ponovno počelo donekle padati kod većine ali mogu vam samo reći da je to u 17% smanj, zapravo pad bio za godinu dana od 2016. dakle od 2015. do 2016. pad povjerenja u Europsku uniju u vrlo kratkom vremenu. Ovo je, vidite kako su raspoređene ono što je, oni koji su za Europsku uniju, a koji nisu naklonjeni Europskoj uniji. Vidimo da je samo 27% Grka ima povjerenje u Europsku uniju, što vjerojatno nije nikakvo čudo s obzirom na ono što se događa u Grčkoj, ali unato činjenice da Poljska i Mađarska vlada imaju svoje vlastite probleme i sukobe sa Briselom Unatoč tome su javnost u Poljskoj i u Mađarskoj jako naklonjeni Evropskoj uniji, kao što ste vidjeli. I još nešto što je interesantno, mladi ljudi su ti koji su puno naklonjeni Evropskoj uniji od starih ljudi. I to vidimo evo statističkim vrlo bitni podaci u mnogim zemljama. Evo vidite koliko je ogromni jaz između generacija, između zemljama. Jer to znači da mladi ljudi nisu digli ruke od Europe, makar je visoka stopa nezaposlenosti, pogotovo mladih čak i u tim zemljama u kojima oni još vjeruju u Evropsku uniju. Dakle, oni ne gube vjeru u europski projekt. Pitali smo ljude kako se Evropska unija zapravo bave s tim i kako se zapravo Evropska, šta misle o tome kako se Evropska unija pozabavila i rješavala pitanje izbjeglica. Naročito u zemljama kao što su Grčka, Italija, Španjolska. U Švedskoj imamo zanimljiv rezultat. Oni su preuzeli dosta izbjeglica E, odnosno nisu preuzeli velik broj izbjeglica, ali ipak smatraju da Europska unija nije dobro upravljala ovom krizom. Također, pitanje je postavljeno kako Europska unija se e, bori protiv e, gospodarske krize. Ovdje su Grci najnezadovoljniji E, naravno, imaju, postoje kritike i od strane drugih zemalja i što se tiče Rusije, tu također smo postavili pitanje kako Europska unija upravlja e, pitanjem Rusije. Ovdje se moramo podsjetiti da odgovor može biti različit iz različitih razloga. Pokazat ću vam to na sljedećem slajdu kojeg ćete vidjeti za nekoliko minuta. Mi ovdje imamo 69% Grka koji kritiziraju Europsku uniju i njezino postupanje prema e, Rusiji. Da li to znači da Europska unija nije bila dovoljno e, oštra e, ili je bila oštra prema Rusiji? Da li Dakle, ovisi kako postavljamo pitanje. Ovdje na sljedećem slajdu možete pronaći odgovor na ovo što sam sada postavio. Da li mislite da Europska unija treba biti oštrija prema Rusiji ili mislite da treba imati bolje gospodarske odnose s Rusijom? I ovdje vidimo da Švedska traži eh, oštriji odnos prema Rusiji, a Grška kaže da treba imati bolje gospodarske odnose sa Rusijom. Dakle, njihova kritika Europske unije u odnosu na Rusiju je vjerovatno ta da smatra da Europska Europska unija preoštra prema Rusiji. Nije iznenađujuće da javnost e, dobije i neke pogrešen, pogrešne poruke, ali isto tako je da javnost šalje e, nejasne poruke, a na vama je da ih protumačite na ispravan način. Ovo je pitanje koje postavljamo u cijeloj Europi jer želimo vidjeti e, što to je s javnim mjenjom e, glede pitanja Brexita. Nismo to pitanje toliko postavljali u samom Jedinjenom kraljestvu jer e, se odgovor može i pretpostaviti. Ali ono što sam ja shvatio da je glavno pitanje želite li više ili manje Europe, želite li decentraliziranu uniju ili e, jaču uniju. To je pitanje koje smo postavili u cijeloj Europi i vidjet ćete da 65% Britanaca želi e, da se moć, odnosno vlast vrati u London. Ono što je zanimljivo, po mom sudu, je činjenica da postoji velika manjina u mnogim državama koji također žele da se vlast vrati u glavne gradove, što mi sugerira da prema ovim podacima, bez obzira na ono kako će Britanci glasovati na referendumu. Ova rasprava nije završena u Europi. Ova, nastava, ova rasprava će se nastaviti u Europi e, na temu e, što e, više Europe ili što manje Europe. Zatim, koja su pitanja europljana glede na primjer ljudskih prava, da li bi poboljšanje ljudskih prava trebalo biti jedan od glavnih ciljeva e, vanjske politike ili ne bi ni trebao biti cilj vanjske politike. Ovdje vidite da se, mno, da se ne slažu svi ovom pitanju. E, Njemci, Šveđani e, i Španjolci Smatraju da bi to trebao biti jedan od glavnih ciljeva vanjske politike za razliku od e, Mađara, na primjer, ili Poljaka. 42% e, je prosjek, 44% e, u Sjedinjim američkim državama. Dakle, vidite da su mišljenja prilično slična. Što se tiče zemalja u razvoju. Postavili smo pitanje što ljudi misle o tvrtkama koje ulažu u zemlje u razvoj, e, trebamo li više sudjelovati u ovakvim ulaganjima i trebamo li pomoći e, razvojnu pomoć, trebalo li povećati razvojnu pomoć tim zemljama. Medijan e, za povećanje strane pomoći zemljama u razvoju iznosi 53 posto, samo 28% u Grčkoj, a 83% u Španjolskoj. 43% ljudi u Americi bi povećali stran, stranu pomoć. Dakle, postoji veća potpora u Europi, nešto veća nego u Sjedinjenim američkim državama za povećanje ove strane pomoći. Naravno, E, vi ste bliže ispunjavanju ciljeva OECD-a nego mi, tako da znate o čemu se tu točno radi. Kada pitamo ljude o e, mišljenju o NATO-u, to je dosta izmijenjeno u posljednjih nekoliko godina. Mediji u Europi Europi e, su više naklonjeni NATO-u nego u Sjedinim američkim državama, samo 53% u Sjedinim američkim državama, 59% u e, cijeloj Europi, ali tu imate raznolike odgovore, kao što možete vidjeti u SAD-u 21% javnog mnjenja kažu da nemaju mišljenja o ovom pitanju. Kada sam ove podatke predstavio našem ministarstvu, oni su rekli da moraju se početi baviti e, javnom diplomacijom i govoriti više o NATO-u, jer time se nisu bavili dosta godina, tako da javno mnjenje više i ne zna e, što se dešava. A i generacije su se izmijenile. Ja sam odrastao za vrijeme hladnog rata kada je NATO bio u mislima svih naših, a mnoga sadašnje generacije su odrasle nakon pada Berlinskog zida pa i ne smatraju da je NATO toliko jak koliko je i bio. Jedno od pitanja koje je tema rasprave u Europi kao i u SAD-u to je potrošnja, odnosno rashodi za obranu. Mi naravno trošimo više BDP-a na obranu nego europljani, tako da neki neki kažu, kada se postavi ovo pitanje povećanja proračuna za obranu, ne polazimo od iste točke, ali evo, na primjer, vidimo da je razlika između Poljaka i Španjolaca što se tiče ovog pitanja. E, median u Europi je 32%. E, u e, SAD-u je srednji broj 35%. To nije puno. S druge strane smo postavljali ovo pitanje godinama. 35% Amerikanaca koji žele povećati proračun za obranu je najveća brojka od 9. rujna 2011. godine. E, postoji manjina koja e, smatra da bi to trebalo, da već postoji dovoljno E, sredstava za obranu, a uvjeravam vas da tu ima i republikanaca isto tako kao i demokrata. E, što se tiče borbe protiv terorizma, da li je e, to dobra ideja boriti se protiv terorizma ili bismo na taj način mogli stvoriti više terorista ako koristimo našu vojnu snagu. E, Nizozemci, Njemci vjeruju da prekomjerna vojna snaga protiv terorizma vodi do još većeg e, terorizma. Poljaci, Italijani, Mađari smatraju da se treba koristiti vojna snaga za borbu protiv terorizma. Usprkos eh, tom imidžu eh, američkog kauboja, eh, mi smo u Americi podijeljeni po ovom pitanju. 47% kažu da se treba koristiti vojna snaga, 47% kažu da bi to samo stvorilo veći broj terorista. Ali mogu vam reći da smo podijeljeni i po stranačkim e, linijama što se tiče ovog pitanja i kod republikanaca i kod demokrata imamo e, ljude koji misle da bi to moglo stvoriti više terorista i onih koji misle da se treba koristiti još jača vojna snaga za borbu protiv terorista. E, zatim, e, kakva je reakcija ljudi o tome koliko se trebamo baviti e, problemima unutar neke zemlje, tu ovisi i o ideologiji ispitanika. Obično ljudi kažu da se ne bismo trebali miješati, to je desnica, a ljevica kaže da bi trebali pomoći drugima koji se suočavaju s određenim problemima. Istu podjelu nalazimo kada se postavi pitanje o tome trebamo li više ili manje Europe. U većini ljudi koji su u desnici žele da se e, vlast e, vrati e, na nacionalnu razinu. U Grčkoj i Španjolskoj je situacija drugačija. Također vidimo da je tu podjela i po stranačkim linijama. Kada smo postavili pitanje s kim se ljudi mogu identificirati, s kojom strankom se mogu identificirati. Ovdje imamo i nacionalnu frontu iz Francuske kao i druge ekstremne stranke s kojima se ljudi jednostavno mogu identificirati. U Poljskoj 48% se može identificirati sa strankom E, pravo, prava zakona i pravde e, i smatraju da bi se vlast trebala vratiti nacionalnim vladama. A to su zemlje u kojima se još uvijek pozitivno gleda na Europsku uniju. Dakle, tu postoje kontradikcije, vi vidite što sad s njima, ali evo mislim da su ovo zanimljive poruke koje nam ljudi šalju. Što se tiče pitanja izbjeglice, izbjegličke krize, mi smo postavili pitanje e, po strankama. Kao što vidite, Nacionalna fronta u Francuskoj je zabrinuta za e, pretnju izbjeglica, mnogo više nego što su zabrinuti socijalisti. E, Fort Italija je zabrinutija za to pitanje nego demokratska stranka u Italiji i na posljednjem slajdu možete vidjeti na primjer da Podemos, odnosno ovi koji podržavaju Podemos su mnogo više zabrinuti za e, ovo e, pitanje nego drugi. Naravno, ovo su samo podaci koji vam mogu dati e, određene smjernice o tome što ljudi misle o vanjskoj politici. Mi, će, mi smo ovu studiju objavili danas, uskoro ćemo objaviti i još jednu studiju o tome što ljudi misle o muslimanima, židovima i e, drugim vjerama što misle o e, njihovom e, identitetu i koje su europska mišljenja. dakle, to je studija koja pomaže Amerikancima da shvate što europljani misle i europljanima da pomogne e, saznati što Amerikanci misle. Hvala vam najljepša na ovoj studiji koja je doista poučna. Mislim da, kao što ste i vi rekli, nam ta studija šalje nekad nejasne poruke, ali u svakom slučaju nam je omogućeno da vidimo koji su glavni trendovi na koje se možemo osloniti. Mislim da e, ste svjesni činjenice da ćemo i mi uzeti u obzir danje educiranje e, ljudi e, nećemo samo uzeti u obzir ono što ljudi misle, jer inače nećemo moći upravljati situacijom i stvari će biti još e, nejasnije u budućnosti nego što su danas. Prva se za riječ javila gospođa Gomeša, nakon nje gospođa Fortiga. Hvala Brus na ovom zaista zanimljivom izlaganju. Moje pitanje je sljedeće. Jeste li ovo poslali? Gospođi Merkel, koja bi također trebala pročitati ovu studiju, jer ne bi trebala pretvoriti Europsku uniju u, e, u borbeni prostor. Sasvim je jasno da ljudi imaju eh, određene aspiracije što se tiče Europske unije, a mislim da je vrlo zanimljiva činjenica da evo u mojoj zemlji Portugalu bi mnogi odgovorili slično kao i Španjolci i djelovali bi mnogo manje kao e, ljudi koji su protiv Amerike ili, ili NATO-a, ali je zanimljivo kako Španjolci i Njemci imaju najveći postotak ljudi koji vjeruju da Europska unija treba biti e, podkretačka snaga koja će raditi na boljem e, životu za sve to je ono što gospođa Merkel treba vidjeti. Mislim da trebamo izvući pouke iz grešaka koje smo napravili, a svi pravimo greške. I najgore greške koje smo napravili su gospodarske prirode, ali trebali bismo sigurno vidjeti ono što naši građani žele i e, ne zatvarati oči pred E, ovim pitanjima Europske unije. Postoji veoma dobar manevarski prostor za dobru suradnju u Europskoj uniji izvan nje. Mislim da je vrlo zanimljivo vidjeti kako neke države članice koriste izbjegličku krizu kao instrument za propagandu ali zapravo tu ne postoji prava e, prijetnja, evo kao na primjer u Poljskoj, Poljska je izgleda zadovoljna Europskom unijom zbog e, pozitivnog utjecaja na gospodarstvo. Poljska je zabrinuta što se tiče e, Rusije, za razliku od drugih zemalja, ali s druge strane Poljska je također zabrinuta zbog izbjegličke krize, dakle, a očigledno da Poljska nije on od najpoguđenijih zemalja izbjegličkom krizom. One zemlje koje su na prvoj liniji koji su dobili najveći broj izbjeglica su mnogo tolerantnije, imaju mnogo tolerantniji pristup od Poljske, na primjer. Hvala vam najljepša na ovom izlaganju koje je bilo zaista zanimljivo i korisno. Gospođa Fortiga. Zahvaljujem gospodine na ovom zanimljivom izlaganju, budući da sam eh, ja Poljakinja. Htjela bi dati samo jednu informaciju Ani Gomeš. Prema Eurostatu 2014. godine, ukoliko ne grešim, Poljska je bila uz Ujedinjeno kraljevstvo zemlja koja je primjela najveći broj migranata. To su bili uglavnom migranti iz Ukrajine, ali da, primila je najveći broj migranata. Ne zaboravite da su postojala dva vala, ali da li se ljudi još uvijek, da li još, ljudi još uvijek osjećaju tu pretnju ne, ne. Ne, ali evo, vi ste govorili o toleranciji i tako dalje. Dobro, nema problema. Ja sam samo to e, rekla čisto informativno. I, između ostalog smo primili i muslimane iz Čečenije. Ono što me zanima je percepcija e, glede rashoda u sektoru obrane za svaku od zemalja u Europi i koji je trend, da li je trend u porastu ili e, u padu. Vi ste govorili o tome što se tiče Sjedinje američkih država i situacije nakon 11. E, rujna 2011. ali ne znam kakva je situacija u e, Europi. nažalost, nemam sada ove podatke o trendu. Ovo je samo snimak situacije u određenom vremenu, ali prošle godine kada smo pitali, e, postavili pitanje glede članka petog, da li biste povećali prihode, e, odnosno rashode za obranu, e, za obranu od Rusije. Odgovor je bio taj da do sad nitko nije se usudio postaviti to pitanje, ali 56% Njemaca je reklo da e, ne žele e, biti u savezu onda sa nato Samo su Britanci rekli da bi to uradili, a većina SAD-a e, SAD ispitanika su rekli da bi to uradili. Dakle, imamo određenu strukturu. Iako smo svi potpisali članak peti, naše javno mnjenje ima različito mišljenje o tome što to zaista znači. I e, postavlja se pitanje na što ljudi žele trošiti novac u okviru NATO-a. Uvijek se postavlja pitanje za što će se to koristiti. I glavni e, razlog, i to je glavni razlog što ne postoji potpora za ovo. To je bilo e, e, pred e, nešto prije nego što je Rusija ušla u Ukrajinu. Dakle, tada je postavljeno to pitanje. Ali, ako mi dozvolite, ja bi još rekao da više od 50% Amerikanaca misle da je izbjeglička kriza iz Sirije i Iraka jedan od najvećih izazova e, za SAD, a mi smo primili nešto više od 3000 izbjeglica u e, posljednjih nekoliko mjeseci, posljednjih devet mjeseci, što bi moglo biti smiješno, ali zapravo je tužno. Zapravo je logika i zapravo je zdravorazumski da je ova percepcija porasta na neki način eh, eto ovih strahova i koje povećavaju proračune za E, dakle, izdatke za vojne svrhe. To se ne događa na zapadu Europe, već na istoku Europe, jer na zapadu e, su nekakvi e, strahovi koji su, eto, van ovog katalizera. Kolege, moramo se obvijeti da ovo će se dobiti i u elektronskom obliku, jer je objavljeno Eto, nedugo, jutros i dobit ćete ovu ukupnu studiju. Hvala vam lijepa, nastavite dalje i dalje nas obavještavajte o svemu. Dakle, sada prelazimo na sljedeću točku i gospodin Dirk Šibel, koji je e, zapravo na čelu e, odjela koje se bavi unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i zaduženje za istotno područje. Da li je naš kolega prispio? Da? Želite da dođem do vas? Ne, sasvim je u redu na ovom mjestu. Dragi kolege, ja sam sretan što vam danas mogu govoriti o jednoj temi koja nije uvijek bila lagana tema u posljednje dvije godine a to je odnos Europske unije i Azerbejdžana. Posljednje dvije godine su bile izuzetno teške u ovim odnosima na razini Europske unije i Azerbejdžana. Svi mi znamo E, možemo i potvrditi kako smo vidjeli kako je bez presedana civilno društvo zapravo propalo, a isto tako je Europska unija i Europski parlament je kritizirala ovo ušivanje civilnog društva e, na svim sastancima i to i kroz ugovor o partnerstvu i suradnji, a isto tako i sudjelovanje u nekim multilateralnim panelima koji su odgođeni, odnosno e, prekinuti, a isto isto tako bolje od nas znate da smo e, iz Euronesta isključili azerbeđan i sa sastanaka Euronesta. U ovom teškim periodu bilateralnih odnosa mi kao Europska služba za vanjsko djelovanje i kao Europska komisija pokušali smo barem održati neke komunikacijske kanale otvorenima. Kao primjer želio bih istaknuti da smo prošle godine predstavnik za ljudska prava gospodin Banidis je posjetio Baku u veljači i susreo se sa e, nekim predstavnicima e, ljudskih prava. Povjerenik Han se prošle godine u travnju e, otputovao u Baku, a isto tako i gospodin Tusk, predsjednik Europskog vijeća, u srpnju. U svim e, ovim posjetima izražena je zabrinutost u Azerbeđanu i isto tako i na najvišoj razini u susretu sa predsjednikom Alijevem. U nekoliko posljednjih mjeseci e, odnosi između Europske unije i Azerbejdžana kreću se u pozitivnom smjeru, što je isto tako potvrđeno posjetom visoke predsjednice i pa gospođe Mogherini u Baku 29. sjeća, odnosno 29. veljače i 1. ožujka. E, Dakle, ovo na neki način isto tako se dogodilo i puštanje na slobodu e, nekih aktivista, boraca za e, slobodu i za ljudska prava. Laila i Arif e, i isto Junus, isto tako kad je Izmailova i Alijev. Ako se vratimo na ove bilateralne odnose e, u Rigi sastanak izražnog partnerstva kada je predan Evropskoj uniji nacrt e, strateškog partnerstva koji je zapravo nacrt teksta koji je za, zakonska osnova i koji bi na neki način stvorio zakonsku osnovu unutar kooperacije, odnosno suradnje i partnerstva. Nakon misije koja je predvodio direktor Thomas Meyer Harting iz Evropske službe za vanjsko djelovanje u prosincu 2015 2015. godine u okviru s obje strane zapravo razgovarale o širini i djelokrugu te isto tako i ambicijama koje predstoje, a isto tako i pregovor o novom mandatu koji bi se uskoro prezentirao isto tako i vijeću, a vezano je uz nastavak pregovora. Novi sporazum će biti vrlo ambiciozan u svom djelokrugu s obzirom da mi imamo izuzetno važne zahtjeve spram razvoja civilnog društva i demokratizaciji te isto tako u nacrtu uključeno i azerbejdžanska strana uključila u nacrt sporazuma. A isto tako će se staviti i popis e, područja za suradnju koje su u obostranom interesu. Ovaj novi sporazum bi mogao biti i test slučaj za e, pregled i e, sondažu sporazuma o partnerstvu i priživanju. To će ujedno biti isto tako i diferencijacija i princip diferencijacija, a prilagodit će se postojećoj strukturi, te isto tako će se zastupati izvorne vrijednosti Europske unije koje će biti uključene sve ove e, poruke. Um, visoka predstavnica, potpredsjednica magarine je uputila i predsjedniku Aliju i ministru vanjskih poslova Alerovu, te isto tako predstavnicama civilnog društva. Posjet je bio velik uspjeh jer je ponovno uspostavljeno povjerenje i konsenzus, a isto tako i nekoliko pozitivnih koraka je poduzela i azerbajdžanska strana sa svoje strane. Što se tiče bilateralnih odnosa, Azerbeđan je mm, odlučio nastaviti dakle, u okviru partnerstva i suradnje e, na svim sastancima i to na razini pododbora vezano uz civilno društvo, energije, e, dijalog o civilnom društvu, odnosno o ljudskim pravima, a u rujnu i u listopadu ovi će se sastanci održati u Baku. Azerbejdžan e, ponovno sudjeluje isto tako i na multilateralnoj e, razini. Baku je ugostio panel koji se tiče e, reforme javne administracije i to je bilo u stupnju. Što se tiče e, samih ambicija, naravno ovakav jedan sporazum e, bi osuvremenio našu zakonodavnu osnovu, te bi isto tako osuvremenio ovaj sporazum. Te bismo na taj način i proširile područja na nova područja kao što je to civilno zrakoplovstvo, digitalno gospodarstvo, te isto tako i proširili na pitanja kao što je to transport Također, e, nastojimo s naše strane i želim napomenuti da e, želimo nastaviti i suradnju sa Europskim parlamentom nakon lijepog posjeta Ernest e, su potpredsjednika gospodina Hautala i gospodina Licea u Baku u trećem mjesecu i nastavka e, parlamentarnog odbora. Ovo je jasan znak da se kreće napred i za sve ono što smo zacrtali volja i želja Azerbeđana da isto tako sudjeluje u programima EU, unije u samim agencijama. Mislim da smo čuli dobre vijesti da je to odobreno, iako sam dobro obavješten, upravo je odobreno u afetu, što je jako dobar korak i želim čestitati na tom koraku. Što se tiče ljudskih prava, nekoliko riječi, e, 17. ožujka uključivao je 148 amandmana 14 aktivista možemo smatrati kao aktivistima zaštitu ljudskih prava Rasul Žafarov, Jovih Javkuklu, Ana Mamatli. E, dakle, uvjeti oslobađanja ovih osoba e, definirani su 28. ožujka, dozvoljeno im je da putuju u Strasbourg, to je bio pozitivan korak a isto tako i dozvola da se e, bračni par Junus e, dobije medicinski tretman koji je prošao kroz Europski parlament, a mi isto tako i u službi za vanjsko djelovanje smo e, zajednički djelovali kako bismo upravo ovo ostvarili. Jedan od e, dobrih elemenata je oslobađanje novinarke Kadije Izmailove, koja je isto tako e, oslobođena iz zatvora. Nekoliko od ovih aktivista otvorili smo isto tako i e, zabranu korištenja sredstava na bankovnim računima. Znam da još postoji sigurno puno točaka, nisu svi oslobođeni, moramo nastaviti svakako u smjeru da se to dogodi i da se upravo oslobodi ove aktiviste. Koji je razlog ovog zbližavanja? Naravno, to je povezano i sa situacijom unutar samog Azerbeđana, vjerojatno i sa gospodarskom situacijom i zbog naglo smanjenja cijene nafte, što je zapravo jako pogodilo Azerbeđan i njihovo gospodarstvo. Te smo isto tako vidjeli da sa gospodarske strane imali smo dvije devalvacije e, azerbeđanskog manata, u 2015. godine inflacija je snažno se povećala, a isto tako gospodarska situacija je u velikoj mjeri opala. Što se tiče e, ukidanja sankcija Iranu, to je otvorilo nove mogućnosti kao neposrednom susjedu Azerbeđanu. Vidjeli smo e, tenzije između Turske i Rusije koji su na neki način učinile to da Azerbeđan postoje faktor na vanjskom, e, vanjsko-političkom planu djelovanja. Što se tiče ovih pozitivnih aspekata, postavlja se pitanje koji su naši izazovi, vezano civilno društvo i e, dakle, zaštite ljudskih prava, neki aktivisti, kao što sam rekao, još uvijek se nalaze u pritvoru, Igar Marmadov, e, koji želim spomenuti, koji je zapravo ima i presudu Europskog suda za ljudska prava, a 8. E, lipnja vijeće ministara je uključila E, ovu točku Marmedova na e, točku kako bi se izvršila pritisak na azerbeđansku vladu i kako bi ga se oslobodila. Tajnik Jaglar je isto tako odlučio primijeniti članak 52a koji generalni tajnik E, dakle povezuje sa ispitivanjem ovog e, člana. Imamo još jedan slučaj, a to je vezano uz donacije stranih donatora unutar samog Azerbejdžana i koji je izuzetno težak i, sa puno prepreka što onemogućuje da se daju stipendije. E, ovo zahtjeva još daljni dijalog na najvišoj razini sa azerbeđanskim vladacima, a i to je isto tako učinila i visoka predstavnica u veljači i ožujke. Komisija će se pobrinuti o tome da će ovaj novi sporazum biti zaključen e, sa pozitivnim ishodom, međutim moramo naći i ad hoc rješenja vezano isto tako i naše upravljate, isto tako i sredstva koje se dodjeljuju našim predstavnicima su pogođeni time. Što se tiče Nagorni Karabaha, to je izuzetno važna tema što se tiče e, dakle travnja i novih e, borbi koje su se dogodile po pokazalo se da i konflikti e, vrlo brzo mogu se ponovno zahuktati. izuzetno želimo podržati grupaciju Minsk, a vezano uz suzbijanje daljnih napada. Što se tiče susreta u Beču azerbeđanskog predsjednika i potpredsjednika eh, Helge Schmidt eh, iz Europske službe za vanjsko djelovanje i koji su se sastali unutar grupacije Minsku u Briselu, EU poziva na eh, primirje na prestanak oružanih sukoba, a gospodin Zalber kao posebni predstavnik želi stvoriti nove mjere za stvaranje povjerenja. Spremni smo pojačati našu suradnju sa Minske grupacijom a isto tako i implementaciju budućeg mirovnog sporazuma. U ovom trenutku Evropska unija podupire e, sve mjere za očuvanje mira, te isto tako kroz europsko partnerstvo i kroz mirno rješavanje sukoba u Gornji Karabahom i PNK, skraćeni naziv velika značaj e, vezano u samu situaciju e, koju će dozvoliti. Da bih zaključio, mi smo u jednom vrlo osjetljivom trenutku naših bilateralnih odnosa, nakon zategnutih odnosa, e, situacija se pomalo poboljšava, kada je riječ o uvjeravanju e, oslobađanja dakle aktivista u području ljudskih prava, a isto tako i oslobađanje spomenutih osoba. to je dokaz tomu. Znamo da postoji jedan velik niz izazova, ali vjerujemo da sadašnja situacija omogućuje e, neke mogućnosti da se poboljšaju odnosi Evropske unije i Azerbeđana koje bismo trebali svakako obuhvatiti. Novi sporazum je bio mogućnost da se započne ponovno dijalog, a isto istovremeno bi se dala mogućnost da se pro rasprave e, same vrijednosti i ljudske vrijednosti. U ovom osjetljivom trenutku e, bilateralnih odnosa Europska unija pokušava ponovno e, implementirati naše stečene vrijednosti, a akcija mora biti koherentna i mora biti počinjena jednim glasom. I zbog toga je jako važno da se koordiniraju naše poruke. Moramo biti angažirani na više razina u temeljnim slobodama i ljudskim pravama i mislimo da moramo stvoriti, isto tako stvoriti povjerenje sa sa dakle, vlastima u Azerbeđanu te unaprijediti našu suradnju. Jedna pozitivna mjera, to je, su projekti od zajedničkog interesa kao što je sudjelovanje Azerbeđana u protokolima i agencijama Europske unije te tehnički sporazum koji će isto tako koristiti Europske uniji i zbog toga je dobrodošao. Zbog toga, eto, možemo sažeti da se nadamo da će ovaj sporazum e, odobriti Europski parlament e, prije e, posjeta parlamentarnog odbora u Baku u rujnu ove godine. Ja bih se zaustavio ovdje i spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, Luj. Nakon ovog izuzetno istrpne prezentacije ja ću zamoliti gospodin Nikolaja da kao izvjestitelj uzme riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, želio zahvaliti svim kolegama i prijateljima na ovom današnjem glasovanju. Mislim da je to izuzetno važnih e, glasovanja e, kako bismo stvorili upravo ove spomenite nove odnose sa Azerbeđanom. Za mene je problem ko treba, što treba Azerbeđan. On treba Evropske uniju i Azerbejdžan treba Evropsku uniju, a Evropska unija treba i Azerbejdžan. To je dvostrani odnos, to je interes obiju strana kako bismo našli E, načina da smirimo ovu situaciju. Ako pogledamo prije dvije godine, e, možemo vidjeti da zaista smo imali jedan zamrznuti konflikt između Europske unije i Azerbejdžana. Vjerujem, međutim, da mm, ne moramo tražiti krivca, jer obje strane, oboje strane mi smo e, krivci, s jedne i s druge strane izuzetno je važna Azerbeđan kao e, instrument vanjske politike, a ja sam sretna i zadovoljna što ćemo sada započeti proces ponovne izgradnje povjerenja između Europske unije i Azerbeđana. Prije dva tjedna ja sam bila u Baku kao izvjestiteljica e, parlamentarnog odbora i imala sam priliku razgovarati sa predsjednikom Alijevom i po pokazao se zaista velika predanost i motivacija da se ponovno izgradi ovo povjerenje, te kako bi se ovaj odnos ponovno doveo u normalni kolosijek. Strateško partnerstvo eh, će naravno biti jedan dobar instrument eh, za upravo stvaranje ovih novih odnosa, a upravo ove nove evolutivne mjere te isto tako i poboljšanje eh, u području zaštite ljudskih prava zaista je tome u prilog za mene nije važno uopće što se događa sa gospodarstvom, jer mislim da to nije motivacijski faktor i da to na neki način nije motiv samog Azerbeđana. Azerbeđan je zapravo jedna država koja je suočena sa europskim vrijednostima. Mi smo raspravljali o tome. Ako želimo ocijeniti ovu državi, onda se to ne smije dogoditi sa gospodarskim pojmovima. Moramo razgovarati o vrijednostima i zaista sam sam vidjela veliku predanost e, velikog broja političara i civilnog društva i običnih e, ljudi koji svi zajedno podupiru Evropsku uniju i suradnju s Evropskom unijom i zbog toga mislim da je ovo ujedno i najvažnija tema. Nazočnost e, visoke predstavnice gospođe Mogherini zaista se cijenilo i isto tako je i rukovodstvo cijenilo ovaj posjet. Mislim da je upravo u našem interesu da nastavimo e, pronaći načina kako izgraditi ovaj most između Azerbeđana i Europske unije. Hvala lijepo, a sada će gospodin Mekalister kao izvjestitelj u Sjeni uzeti riječ. Hvala lijepo. Dragi kolege, slažemo se da bi dijalog i angažman trebali ostati u sredini, u sred pažnje i u centru naših odnosa sa Azerbejdžanom. Ali suradnja se treba u svakom slučaju zasnivati na evropskim vrijednostima kao što je poštivanje ljudskih prava, demokracija i pravna država. Ja bih samo četiri točke ovdje naglasio. Kao što ste već čuli, čuli ja pozdravljam odluku azerskih vlasti da e, pomiluje i pusti na slobodu političke zatvorenike kao i neke druge početkom ove godine. To je stvarno bio znak da se zemlja ispunja svoje međunarodne obveze kao članica OECD-a, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda. Međutim, ne bismo trebali zaboraviti za na one koji su još uvijek u zatvoru i ne smijemo ni u kom slučaju prestati naglašavati važnost eh, pravne države i to posebno po civilno društvo u Azerbejdžanu. Nadalje, mislim da treba stvoriti i energetsko partnerstvo sa Azerbejdžanom, pogotovo zbog naše neovisnosti u opskrbi plinom. Zatim mislimo da se ovaj, da, i, da nam je situacija posebno kako se eskaliralo naselje oko na Gornje Karabaha pokazala koliko je fragilna ta situacija. Zbog toga trebamo jako pažljivi biti i glede azarske i glede armenske strane i trebamo poduprijeti sve mirovne napore da se to riješi. Nadalje, mislimo da to treba biti potpuno riješeno bez nasilja i da se treba poštivati samo pravo na samoodređenje ljudi koji se nalaze u toj manjinskoj enklavi armenskoj unutar Azerbajdžana. Nadalje, trenutni ugovori koji su 1999. o suradnji i partnerstvu sklopljeni sa Azerom, Azerbeđanom još uvijek nam daje jedan adekvatan i pravi pravni okvir i koje možemo dalje raditi. U tom smislu pozdravljamo da se otvara više kanala komunikacije, evo kontinuirano sad. Nadalje, pozdravljam i napore gospođe Hautale kao i gospodina Delica iz Gruzije, koji su ranije ove godine otišli u Baku, kako bi tamo otpočeli jednu parlamentarnu suradnju i vratili azerbajdžanski parlament u Euronest. Nadalje, Pozdravljam što će prvi puta u četiri godine u Baku se održati sastanak interparlamentarne skupštine iz Euronesa. Hvala lijepa. A sada gospodin Lopez, drugi izvjestitelj iz socijaldemokratskog kluba zastupnika. Hvala lijepo. I hvala vam na ovom sjajnom prezentaciji, sjajnoj prezentaciji situacije u Azerbejdžanu. Nije riječ samo o odnosima Europske unije i Azerbeđana. Imali smo povelikih poteškoća u protekle tri godine. Bile su to poteškoće koje bi se i ovdje trebale izrijekom navesti, jer mislim da nisu za to obje strane krive, nego mislimo da je to zapravo bila posljedica te posebne politike koje Azerbejdžan vodi, i onda kritike koje je Europski parlament kao i ostale europske institucije, kao i naš odbor u ostalom iznijela. mi znamo da je taj program koji danas e, možemo usvojiti i pozdraviti, da je on bio dugo vremena zbog svega što se događalo blokiran. Odgovor azerbejdžanske vlade je bio potpuno neadekvatan, međutim situacija se mijenja što mi smatramo da je vrlo pozitivan razvoj i trebamo to jasno njegovati, jer to ide ruku pod ruku i sa napretkom u odnosu prema civilnom društvu, oslobađanju političkih zatvornika i većem poštivanju ljudskih prava ukratko. Međutim, stanje je daleko od toga da kažemo da je pozitivno ili dobro, jer u Azerbeđanu još uvijek imamo jako puno političkih zatvorenika, upitna je pravna država, funkcioniranje institucija, upitno je koliko je sloboda izražavanja uopće, mislim ona još nije zagarantirana i na kojem putu je. I stoga moramo i dalje svoje veze i svoje odnose sa Azerbajdžanom koristiti kako bi tematizirali te probleme i o njima otvoreno govorili, tu postigli neki napredak. A mi smo to i u prošlosti pokušavali sa Azerbajdžanom, ali nije išlo tako dobro. Naravno, obje strane u, u ovoj priči imaju svoje strateške interese i mi znamo da i Evropska unija i Azerbejdžan imaju svoje interese. Mi u EU uniji uvijek imamo neke probleme sa time da možemo osjetiti i vlastitu vrijednost, ali ne smemo podcjenjivati našu vlastitu vrijednost i mogućnost da izvršimo utjecaj. Europa ima i mogućnosti utjecati na situaciju Azerbejdžanu i treba to koristiti. Vrlo je bitno to za stabilnost čitave te regije. Vi ste govorili o sukobu s Armenijom na Gorno Karabahu, manjinama. Međutim, osim toga je vrlo bitan i međukulturni dijalog, a nadalje postoji geostrateški interes i posebice što se tiče energenata. Sve je to točno i moramo surađivati. Međutim, mi kao globalni akteri, kao Europska unija, imamo i mogućnosti svršiti utjecaj. Prema tome, to trebamo tu učiniti. Slučaj Azerbeđana upravo pokazuje da mi, da smo mi Europski parlament posebno, neki tu, a pri tome neki klubovi zastupnika više od drugih, da smo mi jako puno toga pridonijeli ovom jednom stanovitom napretku, jer su se neke stvari blokirale, jer se neke stvari nisu htjele izglasati i da smo na taj način zapravo indirektno pomogli toj zemlji. Naravno da problemi nisu još debelo riješeni, međutim ako sad smo otvorili ponovno dijaloge, počinjemo ponovno suradnju i time smo već na dobrom putu, kao što je ovdje i objašnjeno. Znamo da postoje i veliki gospodarski problemi, naime cijena i nafte i naftnih derivata je jako pa se srušila i to naravno ima direktnu posljedicu po e, njihovo gospodarstvo, zbog toga su i bili malo mekši da popuste, ali stvari se razvijaju. Hvala. Sada gospodin Vajgo. I ja sam vrlo sretan što danas govorimo o Azerbajdžanu, jednoj nada sve važnoj zemlji, na raskrižju vrlo različitih interesa. I mislim da je strateška važnost Azerbejdžana da će ona još u budućnosti još i rast. Nama je osim toga potreban Azerbejdžan i kao partner koji nam, će nam pomoći da shvatimo što se događa u široj regiji oko te zemlje u Srednjoj Aziji i da počnemo reagirati na pravi način i na pravo vremeno da stvari ne izmaknu kontroli. Jako mi je drago da smo došli do jednog konstruktivnog dijaloga s Azerbejdžanom. Nisam se dobro osjećao s onom vrstom, da kažemo, teških, grubih izjava i načina komunikacije u našem odnosu. Jer vidite, sa takvim jednim grubim, žestokim, teškim načinom se zapravo ne može puno postići. Ja sam duboko vjerujem da samo jedan tolerantan, široki dijalog može dovesti do dobrih rezultata. U tom smislu želim izraziti punu potporu komisiji i ono što je izvjestitelj sad već spomenuo danas, onima koji su najzaslužniji dakle, za obnovu dijaloga između Azerbejdžana i Europske unije. To je jedna zemlja koja je prodemokratski orijentirana. Ona želi demokraciju. Ali mislim da nismo postupali prema Azerbajdžanu prema istim mjerilima i nismo iste kriterije primjenjivali kao prema mnogim drugim zemljama. Jer naravno da tu postoji problem s ljudskim pravima i postoji upitna je sloboda medija i pitanje kakav je status civilnog društva općenito. Mi smo imali jednu puno žešću, žešću poziciju, žešća stajališta prema Azerbejdžanu u našim dosadašnjim kontaktima kada je i došlo do tog stanovitog zamrzavanja i pauzi. A Azerbejdžan je možda želio pokazati svoju snagu na taj način da su čitav niz velikih manifestacija sponzorirali, održavali, imali velike geste i svašta, ali na kraju su zapravo više narušili svoj imidž nego što bi ga popravili. Stoga mislim da je vrlo važno da Evropska unija sad zauzme jednu proaktivniju ulogu u Minskoj grupi i skupini iz Minska i pogotovo u rješavanju problema Gornjeg Karabaha. To je inače jedan asimetrični problem. Imamo jednu državu čiji je teritorij okupiran, a imamo drugu državu koja je okupator tog teritorija dotično. I uz malo mašte mi dobro znamo da zemlja koja okupira je kod nas vrlo, mi smo naklonjeni i mi ju preferiramo u našim gledištima. I de facto to čini taj sukob još težim i ne želim propustiti ovu priliku, a da vas ne, bih, da vas ne podsjetim da je sjedište Europske unije u grupi iz Minska zauzela Francuska i dalje ga drži Francuska. I mislim da bi se Europska unija trebala angažirati da vrati to mjesto sebi, a ne Francuska, to je mjesto Europske unije, a ne samo Francuska. I to spada, ovo sve što se događa tamo i ti napori na mirnom rješenju, spadaju u nadležnost i Europske unije. Mislim da tu trebamo svi nastupiti skupaj, i e, sa s tim bih završio i hvala lijepo na riječi predsjedavajući. To je sve namjerno se dogodilo. Hvala sada gospođa Lohpiler. Hvala. I hvala našoj službi za vanjsko djelovanje na njihovim uspjehu da poprave e, stanje, pogotovo kod mnogih političkih zatvorenika koji su dobili oprost ali mogli bi osim tih renomiranih ljudi možda mogli više pomoći kod one manje poznatih aktivista i politički eksponiranih ljudi. Evo imamo recimo jedan slučaj Helge Madov koja je dobila svoj proces protiv e, vlasti pred Europskim sudom za ljudska prava i pred Vijećem Europe su rekli da će to biti njihov njihova briga i konstantno će se za uzimati za oslobađanje te žene, te aktivistice. Pa je moje pitanje službi za vanjsko djelovanje koliko intenzivno vi namjeravate na tom raditi. I ako mi dozvolite, moram reći kako bi to bila jako dobra, dobra prigoda, bi bila ovaj Grand Prix, ovaj nadolazeći 17. i 8. lipnja se događa dakle jedna utrka Formula 1, jedan veliki sportski događaj tamo i onda bi recimo upravo uoči tog velikog sportskog događaja bila dobra prilika da se to traži, molim. To osim naš se u parlamentu zapravo i organizacije za ljudska prava traže. A drugo na što ste se referirali to je bilo da tražite zakon o nevladinim organizacijama i načinima na financiranje nevladinih organizacija. Jer tamo je bilo sporno da te njihove azerske dobiju recimo organizacije organizacije novce od sponzora iz inozemstva. Međutim, čim se čini da postoji nekoliko milijuna eura čak koji se ne mogu na civilno društvo tamo potrošiti, koje ste vi htjeli nekako potrošiti, šta ćete s tim? Možda bi mogli to bolje elaborirati kako kanite ako želite s tim pomoć neku organizaciju tamo, kako to s obzirom na postojećeno zakonodavstvo i općenito kanite učiniti. Hvala, sada gospođa Gomeš. I ja također mislim da je postignut bitan napredak, koji što trebamo apsolutno pozdraviti. A osim toga pozdravljam i ulogu koju su gospođa Mogherini, gospodin Lambridis i ostali tamo postigli, tražeći um, oslobađanje političkih zatvorenika u Azerbejdžanu. To mislim da je vrlo, vrlo važno bilo. Ali, postoje još i drugih, kao što to i naš predstavnik komisija ovdje kazao, i drugih politički eksponiranih, progonjenih ljudi koji su politički zarobljenici tamo u Azerbejdžanu. I mislim da su to Hazer, Zadar i mnogi drugi. Ne smijemo jednostavno dići ruke od njih. I to je, i ni zaboraviti na njih. I to je, mislim, jedan od razloga zašto sam glasala kako sam danas na to izvješće, jer mislim da je vrijeme da se angažiramo na drugčiji način. A da pritom tražimo doista puštanje na slobodu, oslobađanje dakle, tih ljudi koji su još zatvoreni. I više, puno više od toga nije samo pitanje njihova oslobađanja. Moramo osigurati da civilno društvo može u Azerbeđanu odigrati ulogu koju treba u jednom modernom e, društvu igrati i da može tražiti odgovornost političkih struktura i to je pitanje, to je moje sad pitanje predsjednicima komisije. Kako komisija gleda na svoju ulogu, kako ju vidi, svoju ulogu da osigura civilnom društvu da bude u stanju boriti se protiv korupcije, za transparentnost u svemu društvu i za odgovornost političkih struktura i ostalih u društvu. Vi ste govorili recimo o zabrani da strani donatori financiraju njihove NGO-ove ostale, ali to nije sve, imamo i puno više od toga. Jer je pitanje oslobađanja ljudi koji su bili samo hrabri i glasno su kritiku iznosili ili tražili polaganje računa i odgovornost struktura vlasti, ništa drugo. Naravno, ja se ne slažem sa s time kako neki govore, kao što je recimo kolegica Nikola govorila da bi Evropska unija bila bilo zašto kriva ili sukriva. I ne želim, nisam uopće ovdje ne, sramim se i nisam plaha, ja ću jasno kritizirati ono što smatram da treba kritizirati, kao što recimo nepravedno zatvaranje ljudi. Ali neću niš i ne dijelim istodobno ni mišljenje Ive Vajgla, koji je govorio o tome da smo mi govorili jednostavno prežestoko, pretvrda stajališta. Ne, nismo imali pretvrda stajališta, mi smo samo bili načelni, mi smo se poštivali sva načela. A kad ne bismo poštivali sva načela, ne znam šta bi to bilo. Mislim da smo mi postupali kako smo trebali, jer smo tražili ono što smo i trebali tražiti. Naravno, stanje se onda promijenilo i doista, ti rezultati su polučeni, postignuti uspjeh, ali nije dovoljno. Pa ja sam sad voljna da eksperimentiramo s jednim novim okvirom koji bi možda pomogao da se postignu promjene, a da pritom nijukom slučaju ne oslabimo pritisak na azerbeđansku vladu. Jer vidite, tako bogato društvo kao što je azerbeđansko bi se trebalo svoje resurse koristiti na dobrobiti u korist svih, a ne samo jedne male, da ne kažemo oligarhijske manjine, da ne kažemo nešto drugog, kleptokraciju ili ostale izraze da ne bismo ovdje slučajno koristili. Hvala lijepo, a sada gospodin Ključuk. Hvala. Kao što je već kazano, Azerbejdžan je vrlo važna zemlja u mnogo aspekata, energetska sigurnost, diplomacija, vi ste govorili o digitalnoj ekonomiji, o mnogo tome, strateškoj poziciji. A oni su vrlo uspješni, su počeli sada isto tako ulaziti u strateške ugovore kao što su sa Turskom i Gruzijom. I, međutim, unatoč tome imamo i zabrinjavajuće stvari, a to je krijumčarenje obogaćenog uranija tamo i Azerbejdžan kako povećava svoju ulogu zapravo ključne osobe u tom energetskom koridoru, toliko i druge stvari jačaju koje su zabrinjavajuće. Sad moje pitanje, kako se mislite kroz vašu suradnju sa Azerbejdžanom i uopće kako mislite osigurati sigurnost koridora za opskrbu energentima i kako mislite se boriti protiv ovih svih nezavidnih, odnosno opasnih stvari kao što su recimo krijomčarenje obogaćenim uranom tamo? tom istom koridoru kojim, je Azerbajdžan ključan. Hvala lijepo, a sada gospodin Panceri. Ja sam malo iznenađen da raspravljamo o Azerbajdžanu a i to nakon što smo već glasovali o tom tekstu, pa mi je to čudno. Mislim da smo trebali prvo raspravljati, a onda glasati. Ali dobro, ne želim sad ovu atmosferu suradnje s tom zemljom oštetiti. Shvaćam da tu mora biti uvijek naravno jedna doza real politike i pragmatičnog razmatranja. Naravno, zbog toga i zbog toga smo reagirali kako jesmo do sad, pa nisam ja tu slijep, ali još uvijek sam zapravo malo iznenađen da naša politika, što je već u prošlosti pokazala, može vrlo brzo promijeniti pravac. Dakle, s jedne strane smo spremni nešto izmijeniti jer imamo takvu klimu i takve ozračje, a onda odjedan puta se koriste neka sasvim druga sredstva i de facto i naš smjer se mijenja jer se neko nečeg drugog sjetio. Zbog toga i ne možemo niko od nas potpisati blanko ček. I mislim da ne smijemo, bez obzira na svoju euforiju koja nas sad trenutno u azarsko evropskim odnosima ovdje nosi na svojim krilima, ne smijemo zaboraviti dužnu pažnju i pričekati i nikako ne ispustiti iz vida naša bitna načela. Isto tako treba paziti i na ono što smo tražili, među inima smo tražili i imenovanje jednog pučkog pravobranitelja tamo. Evo recimo gospodin Hakaston bi trebao reagirati na ono što su neki pučki pravobranitelji rekli. U Baku će postojati jedna konferencija čak koja će se održati pa trebamo biti jako pažljivi. Molio bih komisiju, a to je ujedno i moje pitanje, da nam kaže ne bismo li na dnevni red stavili i kriterije koji su potrebni, odnosno uvjete koji se moraju ispuniti, a da se ta suradnja nastavi. Kako bismo time spriječili da se sad zbog ovog poboljšanja u našim odnosima jednostavno zaborave na bitni problemi koji se ne rješavaju ni dalje u Azerbejdžanu. Hvala, gospođa Fatiga. Ja bih htjela prvo zahvaliti na ovom dobrom briefingu i zahvaliti gospođi Nikolaj na njenom izvješću koje je dovelo do rezultata našeg glasanja kako je bilo danas u odboru AFET pozitivnog rezultata. Dakle, mislim da nam svakako treba Azerbejdžan, kao što i toj zemlji treba Evropska unija. Sa aspekta sigurnosti, nemamo tako puno država u kojoj je dominantno muslimansko stanovništvo. koje je dakle tako dominirano muslimanskim društvom, a da pritom vode jednu potpuno sekularnu državu. Prema tome, kogod kritizira Azerbejdžan mora naravno ipak zabilježiti sve one pozitivne geste i korake koje je poduzela administracija te države. Pa, sada trebamo samo razmišljati o jednom preciznom kalendaru i planu rada našeg budućeg. Dakle, s jedne strane je tu dijalog i s druge strane su naravno poštivanje ljudskih prava na kojima treba puno pažnje posvetiti. Međutim, osim toga postoji čitav niz praktičnih, pragmatičnih stvari kao što je recimo energetika, energetski koridori, ali osim toga mislim i unutarnji poslovi i vrlo važna uloga te države na jugu Kafkaza, pogotovo u obuzdavanju jačanja radikala, Dagestan je blizu sve ostalo, da se ne približe ISIS-u i da spriječe njihovo, njihovo jačanje tamo je daljnju radikalizaciju. Mi smo imali neke stvari o kojima smo ove godine i u odboru, pod odboru SEDE govorili u vezi s tom temom i mislim da bi se na tu temu dalje tu nas, trebala nastaviti naša rasprava. Hvala lijepo. Kao što vidite, čitav niz pitanja su naši kolege ovdje otvorili, pa bih lijepo molio gospodina Šajbla da nam pokuša, pokuša odgovoriti na neka od pitanja koje su naši kolege ovdje načeli. Izvolite, gospodine Šajbel, imate riječ. Hvala najljepša na mnogobrojnim komentarima koji su mi dali raznovrsnu e, predođbu vaše procene. Možda bih se najprije zahvalio na pozitivnoj ocjeni službe za vasko djelovanje i svega onoga što je komisija poduzela, jer mi vjerujemo zaista da je to dovelo do poboljšanja situacije što se tiče e, puštanja velikog broja zatvorenika koji su bili aktivisti iz oporbe ili e, civilnog društva. Mi moramo nastaviti naravno ulagati dodatne napore kako bismo oslobodili i druge ljude koji se nalaze u zatvoru, koji su aktivisti civilnog društva koje vlasti Azerbejdžana još nisu pustili. Moramo to pitanje postavljati na svakom sastanku visoke razine ili srednje razine, iskoristiti svaku priliku koju je pred nama i to ćemo nastaviti raditi, te se nadamo da će sve te osobe biti puštene na slobodu uskoro. Osobno nisam siguran trebamo li koristiti e, takozvano e, Formula 1 i Grand Prix. E, predlažem da E, ne čekamo posebnu priliku da spomenemo ta pitanja, već da iskoristimo svaku moguću priliku koja je pred nama, naročito na početku pregovora, bez obzira na to kad ti pregovori budu počeli. Što se tiče e, financiranja nevladinih organizacija, to pitanje smo postavili za vrijeme posjete upravnog e, direktora kao i ravnatelja glavne uprave NIR. Oni su spomenuli to pitanje sa ministrom e, Mamantjarov Hrvatskom i mi ćemo nastaviti postavljati to pitanje jer je to nešto što može E, ugroziti naše financijsku potporu za velik broj nevladinih organizacija. Prema našim informacijama do 3 milijuna eura nije isplaćeno do sad za četiri projekta koja su povezane uz izgradnju civilnog društva upravo zbog ovog zakonodavstva. Te se zaista nadamo da će vlasti Azerbeđana pronaći način izmjene i dopune ovog zakona i shvatiti da je naša potpora E, za nevladne organizacije kao i potpora drugih donatora bitna i da ju treba olakšati. E, gospođa Lopes je postavila pitanje kako ćemo zajemčiti da civilno društvo nastavi se boriti protiv korupcije i promovira vladavinu prava i tako dalje. Najprije, novi sporazum kada bude potpisan bi trebao služiti svrsi i mi ćemo zajemčiti da u tom sporazumu budu uključena sva pitanja glede vladavine prava i uspostavljanja solidne demokracije u Azerbajdžanu. Također vam mogu reći da surađujemo sa e, civilnim forumom e, za istočno partnerstvo Azerbajdžana, imamo i financijsku potporu koja e, se E, tiče mnogih prioriteta. Jedna od prioriteta je i reforma pravosudnog sektora u Azerbejdžanu. To je ključna tema na kojoj radimo sa kolegama iz Azerbejdžana. Azerbejdžan je također u više navrata koristio instrumente e, iz Twinninga, to je dobar znak, e, ukupno 21 projekt koji je napravljen i realiziran sa Azerbejdžanom, što predstavlja veliku sumu novca s obzirom na našu razinu suradnje sa Bakuom. I e, iz Azerbejdžana su nam rekli da su zadovoljni našom pomoći i mi ćemo naravno je nastaviti pružati i dalje. Gospodin Kučuk je govorio o energetskoj sigurnosti e, kao i o koridoru južnog toka. To je jedan od najbitnijih projekata Europske unije koja se poduzima sa trećim zemljama. Kao što ste možda i upoznati s tom činjenicom, kada taj projekt bude funkcionirajući, mi se nadamo da će to biti tako u prvom mjesecu 2017. godine, do 10% e, potreba će biti pokriveno za E, ovim e, plinom iz Azerbajdžana što je zaista jako e, bitno te stoga sada radimo na pripremi podprojekata koji su na dobrom putu. Kolege iz glavne uprave za energiju rade na ovom zajedno sa visokom predstavnicom gospođom Mogherini i e, povjerenikom gospodinom Ševševićem koji je zadužen za energetska pitanja. E, što se također postoji je održan 21. veljače u Baku i e, sastanak vijeća za energetska pitanja i južni koridor tu su bili predstavnici azerbajdžanske vlasti kao i svi drugi koji su zainteresirani za realiziranje ovog projekta. Mislim da su sada ovo najbitnija pitanja koja su spomenuta. Politički realizam je spomenut od strane jednog od zastupnika, ne mogu se sjetiti imena. Mi jesmo realni što se tiče same politike i znamo da je još dosta toga pred nama, ali s druge strane i dalje vjerujemo da postoji nada za novim sporazumom u kojeg ćemo moći uvrstiti sve ono što želimo i taj sporazum bi bio bitan element naše buduće suradnje sa Azerbajdžanom jer ćemo na taj način se moći baviti svim pitanjima vladavine prava, zaštite vladavine prava i razvoja prave demokracije u Azerbajdžanu. To je dakle e, naša buduća uloga. Mi ćemo surađivati i sa vama i pratiti napore Europskog parlamenta. Kao što sam rekao na samom početku, moramo zajedno raditi da uskladimo poruku koju želimo poslati, jer na taj način ćemo postići još bolji napredak u našem vanjskom djelovanju. Hvala. I hvala svim kolegama koje su e, sudjelovali u ovoj rasprave i sada prelazimo na e, raspravu mišljenja, odnosno izvješćivanje o aktivnostima radne skupine o e, instrumentima za financiranje. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi ćemo vas sada izvijestiti o onome što radimo u ovoj radnoj skupini za instrumente vanjskog financiranja od kada je uspostavljena i sa mandatom e, javnog nadzora instrumenta vanjskog financiranja koje su uspostavljeni uredbama kroz e, redovni zakonodavni postupak 2014. godine. E, mandat ove radne skupine je globalan što se tiče zemljopisa, e, obuhvaća velik broj zemalja i daje nam mogućnost nadzora na ogromnom području i e, imamo proračun 32 milijuna milijarde narednih sedam godina. Radna skupina se sastala prošle godine deset puta Izvješće koje sam e, svima poslao u pisanom obliku je tako da vam ne moram sada detaljno govoriti o njemu, neću oduzimati previše vašeg vremena, želim se samo zahvaliti osoblju ovog odbora za e, potporu koju su pružili radnoj skupini. Ova radna skupina se trudila sažeti e, zapisnike naših sastanaka koji se nalaze u izvješću kojeg smo podastreli predsjedavajućem gospodinu Elmaru Broku i temeljem e, takvih e, izvješća smo kasnije razmjenjivali mišljenja sa povjerenikom Mimicom, povjerenikom Hanom i visokom predstavnicom Mogherini u više navrata E, nakon toga bismo dobili odgovor e, komisije uzimajući u obzir e, i sva ona pitanja koja su otvorena na radnoj skupini. To sve znači da smo pokušali ipak utjecati na E, komisiju i daljnja dešavanja. Mi smo se bavili pitanjem provedbenih akata u e, sektorskim politikama. Također smo se htjeli u sredu točiti na europsku strategiju za Irak i Siriju, borbu protiv Isila, Tunis, Izrael, e, Palestina, Burma. Mi smo također naveli e, određene nalaze koji se mogu smatrati zaključcima rada ove radne skupine prošle godine, te smatram da bi sada bilo dobra prilika zahvaliti se i ljudima iz Europske komisije i službi za vanjsko djelovanje koji su nam bili od velike koristi i zajedno, zaista su bili spremni e, razgovarati sa nama u više navrata e, i imati e, detaljne rasprave. Jedan zaključak nisam uvrstio u pisano izvješće, ali evo sad ću vam to reći. Ja mislim da je sadašnje ustrojstvo radne skup pene, ustrojstvo koje nije najbolje. Stoga vam dajemo priliku da razmotrite ovu situaciju, ali ono što ja želim reći je da ovaj pokus oko kojeg se dogovorio ovaj odbor kada je uspostavio tu radnu skupinu, pokus koji nije u potpunosti uspješan. Nadam se da se svi sjećate da su postojele različite radne skupine koje su E, sve razmatrale pitanje financijskih instrumenata, a ova radna skupina je de facto stvorena kao temeljna skupina sačinjena od e, članova, tri do pet članova, predstavnika različitih e, klubova zastupnika koja je bila zadužena za rad na ovim financijskim instrumentima. Ova jedna radna skupina je bila E, zadužena za razmatranje svih tih financijskih instrumenata istovremeno i jednostavno nije uspjela to odraditi na e, način koji bih ja smatrao zadovoljavajućim. Zbog opsega rada zbog same prirode e, radne skupine, ali isto tako zbog činjenice da je samo prisustvo u toj radnoj skupini bilo prilično e, loše. Tri člana radne skupine, pored e, e, zamjenika predsjedavajućeg su prisustvovali toj skupini. Ja sam sudjelovao na radnim skupinama zajedno sa tri ta člana, a mnogi nisu prisustvovali na više od 50% sastanaka i mislim da to nije način rada, te stoga bi ovaj odbor trebao razmisliti o načinu na koji radimo. Ne mislim da je ovo što smo učinili bilo beznačajno, mislim da smo uspjeli imati određeni utjecaj, ali mislim da ovo nije učinkovit način rada. Ako želimo imati parlamentarni, parlamentarni nadzor, onda E, se o tome treba odlučiti u odboru, a ne unutar same radne skupine. Hvala najljepša na svim ovim komentarima koje smo zabilježili. Gospođa Sabina Lojzinga, nakon toga Lojh Milan, jer ste i vi sudjelovali u ovoj radnoj skupini. Gospođa Lojzing, izvolite. Hvala vam lijepa. Mislim da e, se na neki način mogu nadovezati na sve ono što je kolega Bütikofer istaknuo. Na samom početku želila bih i njemu, gospodinu Bütikoferu, zaista zahvaliti i isto tako i nadležnim osoblju iz samog tajništva koji su na ovome radili, a isto tako i u samoj pripremi same radne skupine. Kao što smo vidjeli i Isto tako i u dokumentu koji je gospodin Böke predao, vidimo koliko je kompleksna ova tematika, koliko su ove materije u množini e, kompleksni na kojima smo radili, a to je zapravo isto tako i instrument nadzora i mislim da, kao i gospodin Bütikofer, tada sam sudjelovalo i u radnoj skupini, poznam sa tematikom stabilnosti, znam kako se rad tamo odvijao i znam kako je u tom drugom kontekstu bilo moguće raditi. Da, zaista uspjelo nam je kroz rad tajništva i kroz rukovođenje e, gospodina Bitikofera učiniti neke procese transparentnijima. Međutim, zbog kompleksnosti same tematike, mislim da nismo udovoljili potrebi, a isto tako i zahtjevu koje je postavljena pred nas e, od strane odbora u ovom obliku organizacije, a zapravo ne samo da nije bilo prisustvo svih pet predstavnika ove radne skupine a i kada bi sudjelovao, tada bi bilo zaista teško i rezultat bi bio malen, minoran, a isto tako i ona područja koja bi sami predstavnici morali pokrivati su ogromna. Dok sada smo mišljenja i tako smo to i u pregovorima istaknuli i u instrumentu za stabilnost smo tada bili istaknuli da trebamo imati jednu sveobuhvatnu kontrolu samih instrumenata koje bi provodio Europski parlament eh, i koje bi bio su odlučitelj, te isto tako i konzultacijski proces. Eh, to je potrebno, zaista to je eh, potreba koja se postavlja u samom demokratskom procesu, a i u samom proračunskom procesu. Znam da bi to bio velik zalog, da bi to bilo puno posla i da bi to uzelo strahovito veliku količinu naših postojećih kapaciteta, međutim, mišljena sam da s obzirom na situaciju i s obzirom na ogromne iznose o kojima je tu riječ, u svim ovim instrumentima i s obzirom na ovim kompliciranim i više e, područjima, a isto tako i nerazjašnjenim kompetencijama između službe za vanjsko djelatnosti E, službe za vanjsko djelovanje i e, ostalih službi, a isto tako mi bismo zaista željeli jedan sveobuhvatni e, kontrolni mehanizam parlamenta i smatramo da je potrebno i mislimo da u ovom pogledu kao što je sada to učinjeno on nije zajamčen. Hvala lijepa, gospođa Lohpikela. Evo samo kratko, nemam mnogo toga za dodati u odnosu na izvješće. Od nas se zatražilo da radimo u ovoj radnoj skupini i usredotočimo se na instrumente za demokraciju i ljudska prava. Kada usporedim vrijeme i intenzitet rada i broj ljudi koji je sudjelovalo na sastancima, ono što smo učinili u posljednjem sazivu kada smo imali e, svoju radnu skupinu o financijskim instrumentima, mislim da bi bilo <laughs> dobro, ako bude bilo bilo kakvih izmjena, vratiti se na tu, taj stari oblik radne skupine jer eh, mi smo u tom starom eh, formatu imali dovoljno vremena eh, baviti se dakle svim financijskim instrumentima u i imali smo dovoljno vremena za to što nije slučaj u ovoj situaciji. Zato smatram da bi bilo dobro da predsjedništvo da preporuke o ovome uskoro. Još jedna radna skupina, radna skupina UN-a se sastala odnosno sa tom skupinom smo se sastali samo jednom i e, morali smo odlučiti tko će predsjedavati i kada će se održati sastanci jer tu imamo jako puno tema o kojima je rasprava potrebna e, kako bismo mogli onda obavijestiti afet o tome i kako bi mogli izglasati rezolucije hvala vam najljepša Mi smo naravno uzeli u obzir sve primjedbe i prenijet ćemo ih e, relevantnim osobama. Vjerojatno ćemo razgovarati o tome i na sljedećem sastanku proširenog predsjedništva i sigurno još na sastanku odbora. A sada se, sada prelazim ne znam zapravo možemo li preći, da možemo preći na posljednju točku e, našeg dnevnog reda. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva. Ovdje govorimo o Kosovu. Naš kolega, gospodin Tukeš, će govoriti u ime gospođe Lunaček. A ne, gospodin Šolteš će govoriti u ime gospođe Lunaček. On će biti sa nama za nekoliko trenutaka. U međuvremenu moram vam reći da do 7 sati e, neće biti e, utakmice večeras. Dakle, prije 7 sati neće se igrati ni jedna dodatna utakmica. Ah sì, beh, possiamo, possiamo parlare a qualche vogliamo. Pa možemo govoriti onim jezikom kojim želimo, evo primjerice talijanski možemo govoriti. We Evo imamo nekoliko kolega koji su se javili za riječ, u međuvremenu sve dok eh, naša zamjena neće ući, ja bih zamolio gospodina Adaksona da uzme riječ. Hvala lijepa gospodin predsjedavajući. Što se tiče ove teme u Švedskoj, eh, odakle dolazim, i koji podupiremo Europsku uniju, moramo biti spremni dati konkretne primjere o dodanoj vrijednosti kako bismo uvjerili naše građani o benefitima Europske unije. Abstraktne brojke ili općene izjave neće biti dovoljne. Potrebno je da to bude nešto što će ljudi moći povezati i koje će ih na neki način povezati sa njihovim svakodnevicama i svakodnevicama e, običnih građana. Mislim da je izuzetno važno i da je jako važno kada je riječ o e, narodu e, Kosova, kako su svi njihovi susjedi na Balkanu dobili priliku da putuju bez viza u Europsku uniju i kada komisija e, kaže da liberalizacija viznog režima e, postoji u svom jasnom e, naglašenom vremenskom planu. Što se tiče građana Kosova, to će dokazati da je Europska unija zaista ozbiljna kada govori o europskoj budućnosti samog Kosova. Zajedno sa konkretnim nastojanjima i učincima koji se tiču e, sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i u stvaranju radnih mjesta, te isto tako i onih e, reformski ustrojenih snaga koje sve do danas e, su morali biti suočeni sa čvrstim mjerama a za uzvrat dobiti olakšane mjere i koji na neki način e, to nisu mogli razumjeti. E, ako ovo već pozdravljamo i kao klub zastupnika EPP-a znamo isto tako i postvizni liberalizaciju, te isto tako i mehanizam monitoringa, a isto tako i e, mehanizam za ad hoc odluke koji se spominju u komisijnom tekstu. E, nelegalne migracije se moraju svakako spriječiti, te isto tako shvatiti ove kao svojevrsne radne dozvole. Što se tiče ratifikacije e, same e, demarkacijske linije sa Crnom Gorom i granične demarkacije, te isto tako i borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Gospodine predsjedavajuće, EPP je jasno naglasio da ćemo svakako e, imati poverenje u procjenu komisije i bit će nam e, drago podupreti ukidanje dakle potrebe za ishodovnom vize za stanovnike Kosova. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodin Adaktusan. Gospodin Solteseska mm, je došao i zbog toga bih vas zamolio da uzme riječ. Hvala lijepa. Na prvom mjestu ponavljam da na samom početku, e, e, nažalost, kolegica Lunaček ne može biti s nama zbog teške operacije na srcu njene majke i želimo njeno ime kazati nekoliko riječi. Što se tiče liberalizacije viznog režima, a koje se tiče Kosova, da pozdravljamo s odluku komisije da predloži e, bezvizni režim prema građanima Kosova a isto tako je razumijemo i visok značaj same liberalizacije za građane Kosove. Te isto tako želimo e, vidjeti zaključivanje samog procesa i stupanje na snagu e, dakle regulative koja će na taj način dobiti svoj dodatak kako bi građani mogli upravo od toga imali koristi. Liberalizacija viznog režima je upravo i način kojim se može promovirati kontakt između ljudi te isto tako unaprijediti kontakt e, kontakt, e, pogotovo u vremenima kada je potpora Europske unije zaista potrebno. Kosova je jedina zemlja na zapadnom Balkanu, čiji građani od 2010. godine, kada su svi ostali u regiji, dobili upravo mogućnost e, putovanja bez viza i slobodno se kretati po Europskoj uniji. Kosovo je jedina zemlja čiji građani trebaju vize kako bi putovali u zemlje Europske unije. Ova situacija stvorila je osjećaj među samim građanima, određeni osjećaj drugorazrednosti i manje vrijednih bića i stoga Pozivamo sve aktere u ovom procesu da se ispune ova dva predseća uvjeta, a to je upravo dakle vezano uz borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te isto tako preporučujemo e, da se glasuje za ratifikaciju vezano uz demarkacijsku liniju sa Crnom Gorom. Što se tiče odbora e, e, za dakle građanska prava, E, koji ponavlja da bi Europski parlament e, morao zauzeti opoziciju u prvom čitanju, preuzima mišljenje komisije i moli isto tako vijeće e, da ovo glasujućim budu ispunjeni uvjeti. Želimo isto tako naglasiti da sve države članice osim onih koji nisu priznali da je Kosovo E, učinila značajne korake i velik napredak od 2014. godine, a u ispunjavanju 95% e, svih onih zacrtanih ciljeva u samom e, vremenskom okviru vezano uz ukidanje viza. Valja podcrtati da svaka država članica kada je riječ isto tako i o Kosovu i o Gruziji i Ukrajini trebale bi kao članice dati E, bezvezni režim, a ne bi se trebalo ovo sve skupo tretirati kao paket aranžman. Hvala lijepa. Sada gospodina Panzerija, molim da uzme riječ. Nemam e, tome mnogo dodati. Mi smo već jutros e, imali priliku još jednom razgovarati sa e, izaslanstvom i gospodinom Presticnacom. Mislim da idemo u pravom smjeru i isto tako mišljenja sam da se ovime na neki način ispunjavaju sva one očekivanja koje smo mi bili dali, a to je integracijski proces Kosova koji se time omogućuje. Postoji još velik broj problema koje valja riješiti, to svakako vidimo, postoje nekoliko zahtjeva koje još nisu ispunjeni, e, koje administracija u Kosovu nije ispunila, ali postoje isto tako i jedna reformska politika koja mora biti ustoličena kako bi se državi omogućilo da e, upravo poradi na ovim integracijskim procesima. Zbog toga i na temelju svega rečenoga mislimo da ukidanje viza je e, učinkovita kada su ispunjeni preduvjeti i kada će administracija na Kosovu uskoro ovo izvršiti. Hvala, kolega Baski.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 ja želim pozdraviti sam duh e, ove e, izjave mojih e, prethodnih govornika, a koje se tiču liberalizacije visnog režima. Međutim, postoje isto tako i bojazni koje bih želio iskazati, a to je da komisija postupa prebrzo u donošenju ovakvih prijedloga odluka. U našem izvješću o Kosovu koje smo podastrili prije pola godine i gdje smo kazali da nisu ispunjeni uvjeti vezano uz ratificiranje koje je bilo e, spomenuto u ratifikaciji sporazuma sa Crnom Gorom, e, a to se posle glavita tiče u suzbijanju kriminala i organiziranog kriminala mm, velik broj međunarodnih aktera, a isto tako i izvješće Sjedinjenih američkih država povezano s Kosovom, definiraju Kosovo kao državu u kojoj postoje e, radikalne struje i radikalisti pripadnici ISIS-a, a komisija zatvara oči pred time, predlaže liberalizaciju viznog režima, a da pritom ne uzima u obzir sve one preduvjete koje sama komisija postavila. Dozvolite da vas podsjetim da sve one države koje nisu ratno ugrožene, e, moramo istaknuti da militanti dolazi iz Kosova. To je razlog zbog čega Njemačka i Austrija jasno razlikuje između e, nezakonitih migranata, migranata i građana Kosova. Želim pozdraviti Um, obećanje koje je dale vlasti u Kosovu u suzbijanju ovih stranih boraca. Međutim, temeljem izvješća ne možemo zaključiti da je došlo do značajnih rezultata. 400 do 500 ljudi dolaze iz samog bataljona ISIS-a i u ovoj sadašnjoj situaciji zaista moramo biti izuzetno oprezni, pozorni promatrati ovu situaciju sa velikom pozornošću jer je situacija zabrinjavajuća, a i sa Gruzijom i Ukrajinom za koje podupirem liberalizaciju viznog režima, a ja ću se suzdrž... glasiti suzdržano uvezano uz ovu točku. Hvala lijepo gospodinu Baski, gospodinu Piculu, koji je predsjedao izaslanstvu i koji je na neki način bavio temom Kosova, da uzme riječ. Izvolite. dijalog s Kosovom o liberalizaciji viznog režima 19. siječnja 2012. godine. U lipnju iste godine komisija je Kosovu dala putokaz s uvjetima koje mora ispuniti kako bi se ukinuo vizni režim. Konačno 4. svibnja ove godine Europska komisija je predložila ukidanje viza. Tom prilikom komisija je potvrdila kako Kosovo ispunjava sve kriterije iz plana za liberalizaciju viznog režima ali istovremeno je postavila dva uvjeta za dovršenje procesa. Prvi uvjet je da do dana kada Europski parlament i vijeće donesu prijedlog, Kosovo mora ratificirati sporazum s Crnom Gorom o razgraničavanju granica. Drugi uvjet su bolji rezultati u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Bez obzira na preostale uvjete, riječ je o velikom poticaju Kosovu da nastavi sa reformama i priznanju za predanost na putu prema europskim integracijama. Želim jasno naglasiti kako je Kosovo ovu preporuku komisije zaslužilo. Ispunili su preko 90 uvjeta, čak 40 više od ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Nadam se da pitanje razgraničenja sa Crnom Gorom neće zbog unutar stranačkih nadmetanja odgoditi cilj, a također očekujem konkretne akcije u borbi protiv korupcije, osobito na visokoj razini očekujem podršku ovom prijedlogu u europskom parlamentu te da razlozi za suzdržanost i otvoreno protivljenje u vijeću odnosno službena politika nepriznavanja i broj prihvata azilanata neće zaustaviti ovaj proces. na kraju svi znamo da se kosovo suočava sa brojnim unutarnjim i vanjskim izazovima u kojima vlast i opozicija najblaže rečeno teško surađuju. konsenzus oko europskih pitanja rijedak je zajednički nazivnik koji ih povezuje ne smijemo dopustiti da se izgubi momentum te da najmlađa europska država s najmlađom populacijom i dalje ostane dio mozaika koji nedostaje jer kosovo je jedina europska zemlja između atlantika i crnog mora čiji građani ne mogu slobodno putovati u europsku uniju. hvala. Hvala, Hvala Samo sam se kratko htjela pridružiti i poduprijeti ovo o čemu je govorio gospodin Picula koji je predsjednik našeg izaslanstva e, za, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, odnosno predsjednik ovog zajedničkog odbora sada. E, u svakom slučaju nedavno smo bili na posjetu Kosovu o čemu smo ovdje izvijestili u ovom odboru i činjenica je da postoje te dvije prepreke za liberalizaciju viza o kojima smo razgovarali s e, našim kolegama u kosovskom parlamentu ali i svim ostalim e, institucijama države kosova. svakako znamo i svjesni smo izazova s kojima je suočeno kosovo i vanjskih i unutarnjih ali isto tako je poznato da opozicija i vlast već duže vremena nisu surađivali jedini trenutak kad su se odlučili na suradnju je upravo bio ovaj odbor znači europski poslovi europske integracije ih ujedinjuju i to je jedan pozitivan tračak smatram da treba riješiti pitanje razgraničenja s Crnom Gorom, a isto tako uspostaviti statut općina na, srpskih općina na sjeveru Kosova. Nadam se da će e, shvatiti da im je to preduvjet bez obzira što je to jedan novi moment i novi kriterij koji nije vrijedio za ostale zemlje kad se radilo o liberalizaciji viza, ali nadam se da je to put da e, dovedemo E, sve strane u Kosovu ili na Kosovu da e, ozbiljno prionu ovome poslu. U svakom slučaju podržavam e, daljnje napore oko liberalizacije viza i oko cijelog postupka europskih integracija Kosova. Hvala vam lijepa. Sada bismo željeli čuti od e, gospođe Gabriele Smith, e, koja je e, načelnica, dakle, policijska načelnica i za Ukrajinu, Kapversko otočje, te isto tako o svemu onome što ona zna o liberalizaciji visnog režime. Ipak tema je i ponovno Kosovo. Hvala vam lijepa hvala izvjestitelju na ovom pozitivnoj procjeni i na pozitivnom mišljenju, a isto tako i na potpori e, predlogu komisije. Naravno, mi s naše strane smo potpuno svjesni činjenice da postoje još dva preduvjeta koje valja ispuniti i izuzetno je teško ispuniti za Kosovo ove uvjete odmah. E, problemi sa opozicijom se mogu premostiti i mogli bismo izgraditi na neki način vidjeti kako ta borba e, teče i vidimo da se postižu napreci u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. 93 od 95 eh, predovjeta su ispunjeno, zaista ovo je jedan posljednji korak koji još valja poduzeti i nadamo se da će uskoro će Kosovo finalizirati. Hvala vam na vašoj potpori. Hvala. Gospodin Kukan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Oprostite što sam zakasnio. Ne znam da li ću kazati nešto što će otvoriti vaše oči, e, jer e, ne znam da li su kolege uzvestitelji Sijene e, kazali nešto više. Mi smo ujutro razgovarali o Kosovo kada smo razgovarali isto tako i o rukovodstvu nove izaslanstva u Kerci. Slušao sam što je gospođa Dubrovka Ščujica kazala. Zaista Kosovo je dugo vremena, dakle oni su bili na neki način otok izolacije, smatrali su se diskriminiranim u usporedbi sa drugim narodima na Zapadnom Balkanu. Oni su pravo, ali želio bih isto tako kazati kada će oni dobiti liberalizaciju viznog režima, to će biti zaista u njihovim rukama kada će se to dogoditi. Oni znaju koje teme još moraju obraditi, želim poduprijeti e, liberalizaciju za njih u onom trenutku ili kada svi tehnički preduvjeti budu riješeni, oni vrlo dobro znaju što je još potrebno učiniti, što još treba napraviti i onda znamo da ćemo i biti e, na neki način e, skloni Makedoniji, dakle liberalizaciji vižnog režima. Hvala lijepo, kolege, ja vas želim podsjetiti da je rok za amandmane 21.6. u 12 sati. E, glasovanje u AFET-u će biti 7. srpnja i to na izvanrednom e, zasjedanju u Strasboru u Libeu 12. 7. 12. srpnja. Naš sljedeći sastanak će biti 27. lipnja 2016. godine. Hvala i pošto ste sudjelovali na našem radu, zastvaram našu sjednicu otpora. Hvala vam lijepo. Thank you very much. Now we can go and watch the moon. I sada možemo ići na utakmicu. Yes, Austria versus Hungary, not Austro-Hungary ne Austro-Ugarska, Oton von Hartburg, kao što je tražio Austro-Ugarska. That's continuous, don't worry. <laughs>